Poštovani zastupnici, ja ću danas predsjedati ovim sastankom odbora Regi za regionalni razvoj. Predsjednica je e, nažalost e, u zakašnjenju na putu prema Briselu. Doći će oko 5.30 dakle sa jednim satom i pol zakašnjenja zamolila me da ja predsjedam sastankom u odsutnosti njezinoj. Danas bih e, kao prvo predložio jednu izmjenu dnevnog reda koji je dostupan, budući da imamo ovdje zastupnike Zajedničkog istraživačkog centra Europske komisije a htio bih također da se pridržavamo zadanog vremena za tu prezentaciju, predlažem da točka broj 5 bude obrađene prije točke broj 4, a točka broj 4 predviđa prezentaciju um, mišljenja gospodina Hetmena. Dakle, možemo li usvojiti ovako izmijenjen dnevni red? To je pitanje za vas. Gledam vas u oči, poštovani kolege i kolegice. Ne vidim e, ikakav prigovor, dakle time usvajamo izmijenjeni dnevni red. Druga točka na dnevnom redu je odobrenje zapisnika sa sjednice od 26. i 27. ožujka 2018. godine. Zapisnici su dostupni online. Ako nema prigovora e, tijekom ovog sastanka, predlažem da se usvoji zapisnik. Dakle, nema prigovora pa se usvaja zapisnik. Peta točka na dnevnom redu je sljedeća. Mnogi su primijetili e, u izložbu zajedničkog istraživačkog centra u Strasburu na plenarnoj sjednici u Ožujku i na izložbi smo imali deset štandova. E, jedan je bio e, za regionalnu politiku, a drugi štandovi su također bili relevantni za rad našeg odbora. Pozdravljam na naš sastanak danas popodne gospođu Emanuelu Belan, koja je voditeljica, načelnica odjela međuinstitucijskih međunarodnih odnosa i za informiranje. Ona će nas obavijestiti o radu zajedničkog istraživačkog centra u e, davanju nacionalnim i lokalnim tijelima ekspertizu na temelju koje mogu donositi informirane odluke, a također ćemo govoriti o inicijativi e, susretanja parlamenta sa znanosti. Najprije dajem riječ gospođi Belan za prezentaciju od 15 minuta, više manje, a nakon toga ću dati riječ zastupnicima za komentare i pitanja. Imamo vremena do 5 sati, za ovu točku dnevnog reda. Gospođo Belan, imate riječ, izvolite. Jeste li ovdje? Da, hvala. Hvala što ste me pozvali na ovaj sastanak i što ste pozvali Zajednički istraživački centar koji će predstaviti svoj rad e, ovom odboru. Zahvaljujem i prevoditeljima unaprijed. Prvo ću pokušati promijeniti slajd. Dobro funkcionira. Ja sam iz Europske komisije iz Zajedničkog izdrivačkog centra. To je služba komisije. Evo, samo kratko. Prikazat ću vam ovom slajdu pregled našeg mandata. Zajednički istraživački centar je služba za znanost i istraživanje. To je glavna uprava koja je osnovana prije 16 godina. E, mi smo proslavili 16. rođendan prošle godine, a kao znanstveni laboratorij, institut, mi djelujemo i obuhvaćamo razne teme kao što su nuklearna energija i tako dalje, ali također dosta ulažemo u upravljanje znanjima, vratit ću se na tu temu kasnije. Naša je misija dati potporu donošenju politika. E, primarno se tu radi o komisiji. Mi radimo sa preko 20 službi komisije, ali i osim toga, to je važno u ovom kontekstu, mi smo uvijek spremni i želimo surađivati sa donositeljima politika na nacionalnoj, lokalnoj i regionalnoj razini. Nudimo znanstvene dokaze i to neovisna mišljenja. A također smo vezani znanstvenim metodama koje primjenjujemo. Mi nemamo eh, program politika, nego smo neovisni i radimo u cijelom ciklusu donošenja politika. Mislim da je otprilike 30%. Trideset posto našeg rada odnosi se na pripremu politika, 70% je vezano uz primjenu politika. A tu je područje lokalne primjene i regionalne primjene na kojemu najviše radimo jer većina provedbe europskih politika je na lokalnoj razini. Govorila sam o upravljanju znanjem To proizlazi iz činjenice da danas trebamo proizvoditi znanje i znanost, ali ima ga mnogo u svijetu i jako je važno da e, ta velika količina znanja koja postoji ima nekakav smisao. Dakle, mi ulažemo u stvaranje takozvanih centara znanja koji su virtualna čvorišta Eh, u kojima imamo znanstvenike iz našeg centra, iz donositelja politika iz drugih odjela, imamo znanstvenike izvan komisije, a njihov je cilj da se validira i da se prikupi znanje eh, i saznanja o nekoj temi i da se ta saznanja prezentiraju na način koji će biti koristan za donositelje politika. Želim spomenuti znanstveni centar za teritorijalne politike. Ovo je centar znanja. Ovdje vidite koji su fajlovi kreirani do sada. Od 2015. godine i 2016. godine imamo centar za teritorijalne politike. Vratit ću se na to kasnije. Evo nekoliko primjera. državama članicama i regijama naš zajednički istraživački centar daje potporu. Zašto je za vas i za nas e, zanimljiva suradnja? Za nas je važno i zanimljivo surađivati sa donositeljima politika, regijama i gradovima zato što time dobivamo čvrstu vezu sa stvarnošću i sa provođenjem europskih politika na terenu. Osim toga dobivamo povratnu informaciju o tome kako europske politike funkcioniraju u praksi. Mi regijama možemo ponuditi široku paletu podataka, informacija i kapaciteta za stvaranje modela, mogućnosti umreživanja i za razmjenu najboljih praksi. Cilj je uvijek da lokalnim donositeljima politika pružamo informacije i saznanja na temelju kojih mogu donositi kvalitetnije politike za građane. Ovo je još jedan primjer. Radi se o platformi za urbane podatke. To je jedan od alata koji centar znanja koji sam prije spomenula nudi. To je regionalni e, centar znanja, centar znanja za regionalne politike. Taj centar znanja nudi pomoć regijama i gradovima koji žele definirati, provoditi i kontrolirati strategije za pametnu specijalizaciju. Sigurno poznajete pametnu specijalizaciju. Radi se o posebnom pristupu na temelju kojeg se definiraju strategije koje se temelje na potencijalu i kvalitetama e, teritorija, regija, a istovremeno sve se temelji i na procesu podizetničkog e, otkrivanja, to je inkluzivni proces koji obuhvaća donositelje politike, akademski svijet, poduzetnički svijet, razne dionike koji žele definirati potrebe i prednosti lokalne zajednice kako e, bi se bolje iskoristili europski fondovi. Centar znanja nudi čitav niz alata i mehanizama za savjetovanje. To je jedan od tih mehanizama koji je koristan za urbana područja. Ovo što ovdje vidite je prikaz web stranice. Radi se o grafičkom prikazu podataka o gradovima. Imate podatke o gospodarstvu, urbanom razvoju, prijevozu okolišu i možete pratiti razvoj događaja u raznim područjima kroz vrijeme. E, to je važna informacija za donositelje poluke, politika i za sve koji budu razvijali politike u budućnosti. To je još jedan primjer To je Atlas PM 2.5. To je analiza od preko 800 urbanih područja koji možemo shvatiti koji su izvori zagađenja i to vrlo detaljno geografski govoreći. E, tako donesitelji politika mogu shvatiti koji su izvori zagađenja u vlastitom gradu, e, dolazi li zagađenje iz samoga grada ili iz susjednih područja, radi li se o području grijanja, dolazi li zagađenje možda iz poljoprivrede ili drugih sektora. To je alat kojim se može bolje upravljati politikama i bolje riješiti problem. Energetska efikasnost je drugi alat koji se nalazi e, na ovoj platformi za pametnu specijalizaciju. Radi se o energetici, grijanje i hlađenje predstavljaju otprilike e, polovicu razloga zagađenja u gradovima a platforma može dati pomoć e, donositeljima lokalnih politika u pronalaženju rješenja i resursa za prelazak na e, čišći energetski miks. Ovdje je primjer onoga što možemo ponuditi. Otpornost je još jedno ključno pitanje od e, rastuće važnosti. Ovo je model koji su, koji su razvili naši znanstvenici temelji se djelomično na zemljopisnim podacima, ali je također spojeno sa matematičkim modelom. Radimo sa lokalnim vlastima, na primjer sa gradom Milanom, a naši znanstvenici mogu pomoći lokalnim donositeljima politika u procjenjivanju otpornosti lokalne infrastrukture i lokalnih usluga u slučaju poremećaja e, kako bi se postigla veća razina otpornosti. Ovo je još jedan alat koji je nedavno razvijen i predstavljen je u drugom odboru ovdje u parlamentu. Radi se o e, sustavu za praćenje koji se zove Kreativni gradovi i kultura. To je interaktivni alat. Obuhvaćamo 180 gradova. Ovim alatom dajemo indikacije i podatke o gospodarstvu i o ulozi unutar gospodarstva za kulturne i kreativne elemente u gradovima, na primjer broj muzeja, broj kazališta i tako dalje to je instrument za gradove, jedinice lokalne samouprave kojima, kojim se može e, usporediti položaj vlastitog grada, važnost vlastitog grada u odnosu na položaj drugih gradova. Nakon gospodarske krize primijetili smo da gradovi koji su imali E, vrlo bogatu kulturnu i kreativnu ekonomiju, oni su imali bolju sposobnost preživljavanja nakon krize, to može biti izbor inspiracije i dobra pomoć. Ovo je samo manji dio velikog broja instrumenata, podataka, mehanizama koje možemo ponuditi Ostavili smo e, dva priručnika na ulazu u ovu salu. S lijeve strane primijetit ćete e, publikaciju koja obuhvaća sve instrumente koje imamo na raspolaganju. Nadam se da će vam biti zanimljiva ta publikacija. Druga publikacija je o regionalnoj dimenziji. Ako ste zainteresirani za te publikacije, slobodno nam se obratite. sada vam želim predstaviti najnoviju inicijativu, a to je inicijativa kojom se parlament e, i regije susreću sa znanošću. Radi se o jednom milijunu sredstava koja su odobrena za tu inicijativu. Temelji se na inicijativi iz 2015. godine i koju smo provodili ovdje u Briselu s Europskim parlamentom najprije, a nakon toga smo tu inicijativu pokrenuli i sa lokalnim nacionalnim parlamentima, sa regionalnim skupštinama. A pilot projekt je upravo odobren. E, donijeli smo odluku o financiranju, imat ćemo tri akcije. Prva akcija je 600.000 tisuća eura e, koje toliko je namijenjeno za e, događaje i um, inovacijske susrete u gradovima i regijama, a ideja je da se stvore trenuci i teme u sklopu kojih će znanstvenici i donositelji politika imati priliku sastati se i raspravljati o tome. Imamo dva cilja. S jedne strane govoriti o lažnim vijestima, o tome što je politički diskurs zagađen pod navodnicima e, podacima i mišljenjima prije nego što se itko može složiti oko zajedničkih činjenica prije donošenja politika. Drugo, E, vrlo često znanstvenici ne znaju kako komunicirati s donositeljima politika i obratno i zato mi želimo stvoriti za njih priliku za e, sastajanje i za dugoročno planiranje u sklopu foruma u kojem će se te teme razrađivati. E, želimo također pronaći neke teme unutar kojih onda razvijati suradnju, ali najvažnije za nas je da su teme relevantne za e, donositelje politika na lokalnoj razini. Može se raditi na primjer o budućnosti vinogradarstva u određenoj regiji, zaštiti okoliša, gospodarstvu. To je ono što nas zanima lokalno. E, potencijalni korisnici su nacionalni, regionalni parlamenti, odnosno regionalne skupštine ili lenderi kako se već zovu i lokalne razine, gradske razine. Mi želimo financirati ovakve događaje, ali i studije o temama koje se obrađuju na takvim događajima ili prije samog događaja kao potpora raspravi ili nakon događaja za buduće donošenje politika u tom području. Regije imaju također mogućnost e, da se udružuju e, kako bi raspravljale o zajedničkim problemima ili e, da spajaju različite regije koje s jedne strane imaju probleme, a s druge strane rješenja. i tako se regije mogu i uparivati i e, stvarati nove veze međusobno. E, istraživačka infrastruktura. Naš zajednički istraživački centar ima e, podružnice u pet država članica, Belgija, Njemačka, Italija, Nizozemska i Španjolska. U ovim e, podružnicama imamo 69 e, infrastruktura za e, istraživanje. Imamo obuhvaćenu infrastrukturu za istraživanje o nuklearnoj energiji i druge. Ova infrastruktura se otvara znanstvenicima, ali i tvrtkama, poduzećima u državama članicama i pridruženim državama. možemo imati otvaranje zbog relevantnosti, na primjer ako se slažemo oko projekta koji je od zajedničkog interesa za nas u istraživačkom centru i za e, lokalnog sugovornika, onda možemo imati i projekt sa niskim troškom, ali možemo biti otvoreni prema industriji kako bismo potaknuli testiranje, eksperimentiranje kojim se može doći do novog e, proizvoda koji će potaknuti rast gospodarstva. Ovo su naši otvoreni pozivi na sudjelovanje koje možete pronaći na našoj web stranici. I na samom kraju želim zahvaliti odboru koji me je pozvao na ovaj sastanak i ako e, je bilo što što sam rekla pobudilo vaše zanimanje ili zanimanje vaših e, glasača, molim vas da me kontaktirate jer želimo biti od pomoći. Ova nova inicijativa, pilot projekt, je nešto što je parlament odobrio i zato mi smo stvarno željni e, tu inicijativu proširiti po mogućnosti na sve države članice, tako da vas ljubazno molim da uzmete u obzir ovaj moj apel. I ako imate bilo e, kakvo pitanje, mi imamo svakako namjeru s vama surađivati i otvoreni su naši pozivi na internetu. Um, Hvala gospođo Belan. Imamo li pitanja za gospođu Belan? Želi li netko uzeti, uzeti riječ? Gospodin Bogović, izvolite. Nas. Važan je za bolji regionalni razvitak u Europi. E, zanimaju me tri stvari u prvom redu. Možete li nam reći e, imamo li nešto usporedivo negdje drugdje u svijetu? Recimo Ucija. A drugo, koliko je to važno za rad komisije pri izradi recimo projekata i e, planova recimo za novi VFO. Kak, e, koriste li države članice vaše rezultate? E, da li takse pri recimo razvijanju strategija za razvoj? koji nemaju velike uprave imaju direktan pristup e, rezultatima istraživanja. E, pri tome da ne govorimo dovoljno o tome što se događa u našim regijama. I ja imam pitanje o dijeljenju informacija ne samo za gradove i općine, već i za organizacije koje e, tamo rade. Sljedeće pitanje. Imate li racionalno objašnjenje za to zašto ste predstavljeni samo u nekim zemljama, mislim u pet zemalja, a ne u svim zemljama? Još netko želi uzeti riječ? Ako ne, ako to nije slučaj, onda ću ja sam zapitati jedno pitanje. Koji su kriteriji koje koristite u svojim strategijama? Što izabirete za istraživanje? Koji su zato kriteriji ustanovljeni? Zato neke objektivne kriterije. Ako nema drugih pibelan. Hvala lijepa, hvala na ovim pitanjem, pitanjima. Pokušat ću odgovoriti na njih koliko najbolje umijem. Prvo je se pitanje u odnosi, ali je i istraživački centar. Po mom mišljenju to nas čini posebnima. Ali imamo i odnose kao što sam rekao s institucijama od sveučilišta do istraživačkih institucija. Kriteriji e, su znanstvena izvrsnost i zajedništvo e, područja koje istražimo. E, potpisujemo po stotinu novih sporazuma o suradnji svake godine a zajednički objavljujemo naše rezultate s tim raznim e, institucijama i organizacijama. E, e, stoga nije važno menuti pametna specijalizacija je danas važna tema to je obavezna tema u Europi kao odgovor na pitanje o suradnji s regijama E, platforma i podacima. E, pola država članica je na toj sada platformi i 180 regija koje su sada u, se registrirale i aktivno sudjeluju. Imamo e, i, mnogo interesa. Ove jeseni ćemo po prvi puta imati okupiti sve te ljude, e, sastaćemo se u Sevilji kako bismo te stvari raspravili. Mi tako izvozimo europski model istraživanja. U manjim sredinama, manjim gradovima to je e, ovisi jako o temi. E, recimo pametna specijalizacija to stvara suradnju s nizom e, regija i gradova. U, suradnju povećamo. E, dijeljenje informacija. Govorila sam već o sporazumima. Imamo sjedišta u pet zemalja. Možda se nisam to nisu naša predstavništva niti uredi oni su dio našeg sjedišta komisija ima sjedište u e, Briselu i Luksemburgu i sve koje naš najveći istraživački centar je e, treći centar komisije u po broju ljudi koji tamo rade E, ako je nešto povezano sa sjedištem, to je e, onda u, ovaj, u ovih pet zemlja. Jersey to su zbog nuklearnih instalacija od e, većina ih je napuštena na području nuklearnog rada, ali institucija ostaje tamo. Naša je institucija nezavisna i radi na osnovi znanstvenih kriterija što se tiče glavne uprave e, nam daju smjernice e, i smjernice u kako primjenjivati. Nadam se da sam odgovorila na pitanja. Hvala lijepa gospođo Belan. S javnošću. Odnosi s javnošću i baš rad s javnošću. Naravno, postoji potreba za boljom komunikacijom s javnošću. Mi nastojimo naravno da imamo strategiju za komuniciranje s javnošću. E, razgovaramo sa raznim e, dionicima, razgovaramo sa znanstvenicima o znanosti, govorimo s političarima i e, komuniciramo s javnošću. Imamo i na primjer e, e, imamo centar za posjetitelje u Italiji gdje posjetitelji mogu vidjeti u stvarnom vremenu naš rad. Je li to odgovor na vaše pitanje? Hvala lijepa gospođo Belan. Hvala što ste došli ovamo i što ste nam predstavili rad centra. Idemo na točku četiri naše, našeg dnevnog reda, pocitanje rasta i kohezije u razmjenu mišljenja o ovom e, INI izvještaju. E, izvjestitelj je naglasio Eh, važnost eh, eh, graničnih regija unutar granica unutar granica Evropske unije. One Bogović će govoriti o ovom nacrtu izvještaja iz gospodina Hetmana koji je zbog smrtnog slučaja u obitelji morao izostati. On je ostao u Poljskoj i zamolio me da predstavim njegov izvještaj. Ovo je izvještaj na vlastitu inicijativu o temi o ovom e, tekstu gospodina i gospodin Hetman se referira na tu razmjenu mišljenja. On je preuzeo mnoge ideje o iste razmjene u svom izvještaju. područjima jer smatra da je to tema posebnog izvještaja u svom izvještaju se e, bavi sa 40 graničnih područja unutar Europske unije. Ali on je izrazio spremnost da, sa, e, da usko surađuje sa izvjestiteljama u Sjeni i da e, u izvještaj uključi i njihove ideje. 20. ožujka 2017 E, e, došla je komunikacija komisije o, o toj temi e, ekonomije u drugim područjima. Ima tu mnogo razloga za to, mnogo prepreka za takav slabi razvoj. Kom prepreka kaže komisija povisila za 20 milijuna u Europi Imamo dva dijela ovog izvještaja. U prvom dijelu izvjestitelj pokušava e, se govori i o drugim propisima koji e, doprinose tome da se gospodarstvo u tim područjima slabije razvija. Te prepreke dakle postoje, treba ih ukloniti e, kako bi zaposlenici često imaju problem e, kako e, riješiti e, problem diploma, kako riješiti problem socijalnog osiguranja i tome slično. Izvjestitelj zaključuje da zakonodavstvo na području E, javnih natječaja, socijalnog, e, socijalnog osiguranja i tako dalje, da ti propisi budu ujednačeni. E, tu trebamo naći zajednički nazivnik Trebamo bolje suradnje, bolje, više povjerenja, više fleksibilnosti, a naročito se ističe važnost boljeg osposobljavanja i obrazovanja, kao i više jezičnost u tim područjima Evo, to se naglašava kao područja od e, velike važnosti. Radi se i o migraciji, zapošljavanju i o pitanju izbjeglica. E, trebamo se pobrinuti za to da lokalna razina surađuje dobro sa centralnim razinama. Što se tiče e, područja zdravlja, trebali bismo pokušati da zdravstvena skrb e, bude prekogranična treba koristiti tu sve e, dostupne mehanizme Evropske unije, na primjer mehanizam za teritorijalnu suradnju. E, ti se programi moraju nastaviti i nakon 2020. Trebamo ukloniti e, birokratske prepreke. Ti programi trebaju biti e, jednostavniji. Izvještaj kaže da se ne koriste sva sredstva koja, bi, e, koja stoje na raspolaganju. Svi alati E, a ja bih e, dodao još tri rečenice s moje strane. Htio bih e, dodati na osnovi praktičnim primjera. Dolazim iz Slovenije, iz graničnog područja sa Austrijom. Mm, I te prepreke što je sada situacija drugačija. Prije su Austrijanci smatrali nezgodnim kad su manjesto zakočen raznim protekcionističkim mjerama i to treba ukloniti. E, također i socijalna zaštita. E, ja govorim ovdje i o balkanskoj ruti koja vodi od Grčke preko Makedonije, Srbije, e, Hrvatske, Slovenije. tu suradnju treba poboljšati. Um, da, evo, stvarno namučili ste se. Um, Zahvaljujem naravno na predstavljenom nacrtu ovog izvješća. U njemu se s pravom naglašavaju mnogobrojni problemi s kojima se granične sluga i zdravstvene skrbi. S problemima se suočavaju sve službe koje pružaju pomoć u slučaju opasnosti, a osobito policija i vatrogasci ne treba zanemariti ni potporu zajedničkim projektima graničnih regija za zaštitu prirodnih resursa saniranje otpada koje poduzimaju konkretne korake ka prekograničnoj suradnji prije svega u popunjavanju potrebnih radnih mjesta osim toga moramo se osvrnuti i na vezu graničnih regija europske unije i aktivnih euroregija u ovom području obzirom da je naslov izvješća trebali uključiti i strategiju za morske i regije uz vanjske granice europske unije posebno s onim zemljama koje su aktivno uključene u eurointegracijski proces što se u izvještaju i naglašava. podržavam pozive da se značajno poveća proračun za ovo kako bi se postojeće prepreke uklonile. željene rezultate možemo ostvariti samo koordiniranim radom na svim razinama od lokalne do europske. Uvjeren sam da parlament treba utvrditi preciznu listu prioriteta koje želimo ostvariti i u izvješću to jasno naglasiti domaćeg proizvoda odnosno 91 milijardu eura. Uz to nesporno je poboljšanje kvalitete života za 150 milijuna građana koji žive u prekograničnim područjima to su vrijedni ciljevi i zato podržavam usvajanje pozicije europskog parlamenta ovo iznimno Thank eh, Hvala gospodine Picula iz drugih eh, grupa, eh, to je klubova. Ne vidim da se itko javlja, ne vidim ni jednog drugog izvjestitelja u sjeni. Pa onda sada dajem riječ svim drugim Hvaljujem izvjestitelju na ovom izvještaju o ovim graničnim regija i ja sam dolazim iz takvog područja e, živim deset kilometara od tri granice i moje područje se jako koristi novcima. Jesu li ti projekti smisleni ili ne, e, važno je znati da li Europska komisija u svojem e E, VFO-u predviđa novac i za razvoj tih regija. Raduje me činjenica da je Europska komisija u, u 9,5 e, milijardi eura u sljedećem BFO-u za ove program, programa, e, što je veliko povećanje u odnosu na prethodno mm, razdoblje kad smo imali 6,6 milijardi eura. To nam daje važnu poruku e, proračunu. E, <clears throat> e, važna tema kad stanujete na gran znati kad ide u drugu zemlju tko će platiti troškove zdravstvene skrbi u međuvremenu sada imamo takozvani ZOAS sredstva koja se e, e, to obje e, zemlje se onda znaju tko mora biti nadležan priopćenje komisije jasno govori o tome govori se o najboljim praksama Komisija kaže da će napraviti jedan katalog, od sudjelovati i države članice. To će biti blagoslov za građane ako budemo imali takav katalog. E, komisija predlaže e, e, i drugi alat, European Cross Border Conventions. Imaćemo imat jedan pravni da se pravo jedne države članice odnosi na određeni projekt, a ne nekoliko prava raznih država članica, što će pojednostavniti provođenje projekta. O, e, e, bilo bi dobro da komisija, ja ću isto e, podnijeti amandmane na ovaj izvještaj kako bismo imali konkretan i dobar konačni izvještaj. Evo, sada ću dati riječ opet gospodinu Bogoviću ili možda komisiji. Želi li komisija nešto o tome reći? Thank you very much, Mr. <clears throat> Chairman. Hvala, gospodine predsjedniče. Dakle, sada nemamo niti svjetla, niti ja imam glasa, nećemo baš daleko dogurati. Ja sam Natalie Vrskel iz e, glavne uprave Regio.